Good morning, everyone. Um, we circulated um, revised agenda. Dobro jutro svima. Dnevni red smo već podijelili. Ako nema prigovora, možemo smatrati da se usvaja. Na sastanku koordinatora 38. donesena je odluka da se otvori rok za amandmane za prijedlog komisije vezano za ženevski akt za oznake podrijetla i geografske indikacije i akcije Unije nakon pristupanja tom aktu. To je redovni zakonodavni postupak. Stoga nije imenovan izvjestitelj za mišljenje u Enviju i neće biti mišljenja o ovim dosijima. Amandmani koji se usvoje na Enviju bit će e, sastavljeni u mišljenju u ime e, predsjedateljice. Predlažu se sljedeći rokovi za oba prijedloga komisije. Rok za amandmane u Enviju 25.10. kao i inače u 11 sati ujutro glasanje na odboru Envi 26. 11. i vjerojatno na odboru Juri će se glasati u siječnju. Druga stvar, zajednički sastanak Agri, Envi i ITRE o šumama. Nakon inicijative koja je došla iz odbora Agri, Envi i ITRE su se udružili i imat će zajednički sastanak o strategiji EU-a za šume u Strasburu 14.1. u ponedjeljak. Glavni cilj tog sastanka bit će razmjena gledišta između parlamenta i komisije. Nadamo se da će povjerenik Hogan biti prisutan vezano za reviziju na sredini razdoblja EU strategije za šume. Uvedene su neke promjene vezano za naše sastanke, popodnevni sastanak e, četvrtak 8.11. E, će biti otkazan, a jutarnji sastanak će se odviti kao što je i planirano, podijelit ćemo na vrijeme dnevni red, a za danas imamo za prijevod 21 jezik i kao i obično dosjei su dostupni elektronski u aplikaciji i meeting i naš sastanak se prenosi na internetu. Preporuke koordinatora sa sastanka 10.10. podijeljene su u elektronskom obliku. Ako nema prigovora, možemo ih usvojiti. Ako nema prigovora do kraja sastanka, zapisnik našeg sastanka od 10. 9. i sedmoga te 13.9. koji su također podijeljeni smatrat će se odobrenima. Sada prva točka dnevnog reda danas. Postoje dva prigovora vezano za GMO kukuruz. Neću sve čitati. To imate u svojim dosjejima. Dosta je dugačak taj naslov. Dakle, pozivam vas da se javite za riječ, da predstavite svoje prigovore, zatim ćemo čuti od nekoga od komisije danas reakcije na vaše komentare. Počinjemo sa suizvjestiteljima. Prvi je gospodin Stes. Hvala predsjedateljice. Nema mnogo ljudi danas što me iznenađuje, jer ovo je važna tema. Ne radimo ovo prvi put. Imali smo i prije prigovore i više članova odbora je bilo prisutno, bila je žustra debata. 26. i 27. put već ovo radimo i rezultat je isti. Većina članova odbora jedni odobrava prigovore, gotovo dvije trećine na plenarnu i Strasburu. Govorio sam danas sa članovima svih klubova vezano za ovaj prigovor za GMO kukuruz Monsanta Europa. Dakle, to je GMO kukuruz koji se ponekad spaja sa 2, 3 ili četiri druga tipa GMO kukuruza. Dakle, ovdje se radi o drugačijem tipu GMO kukuruza. I mi bismo željeli odobrenje za ovo. To možete svi ovdje vidjeti. Ovo je vezano za uredbu komisije 1829 iz 2003. Uložili smo na to prigovor na ovo novo odobrenje kao što sam rekao, već 27 puta smo uspješno uložili prigovor, čak i na vijeću ministara. Čak ni tamo nismo imali toliku većinu. A 11.9. E, stalni odbor je bio tamo se glasalo, 14 država članica bilo je protiv, 11 za, 3 su bile suzdržane. i još jedno glasanje bilo 13 protiv i 4 suzdržanih. Dakle, mislim da komisija ne uzima u obzir ove prigovore od strane parlamenta ni od vijeća ministara. Da vas podsjetim, ovaj odbor u ovom trenutku smo odobrili dakle uvoz, dakle ovaj odbor odobrio je više, ova komisija je odobrila više uvoza nego prethodna dva saziva komisija. Prvi prigovor tiče se različitih kombinacija GMO kukuruza. A agencija EFSA je priznala da Monsanto nije dao nikakve detaljne informacije za 14 podkombinacija, a neke od njih još ni ne postoje, dakle to je rekla EFSA. Sve te podkombinacije GMO e, kukuruza od pet različitih sorti, one su u redu, to su oni rekli, nisu održali toksikološke testove, nisu provali studije, Dvije sorte kukuruza otporne su na glifosat amoni i različite insekte. Znamo da je to klasificirano kao toksično za reprodukciju, stoga mi mislimo da bi to bio dio ovih e, izuzeća iz 2009. Oni su dakle tolerantni za herbicide koji sadrži glifosat, a to je zabranjeno u mnogo država u svijetu, dakle korištenje glifosata, a mi to želimo povećati. Dakle, tu nismo dosljedni u našim e, pokušajima da učinimo isto u Europi kao što se čini izvan Europe. Stoga mislim da će ovaj uvoz dovesti do povećane proizvodnje, pogotovo u državama kao što su Meksiko i Južna Koreja. Dakle, ne prigovaramo samo mi, već i države članice. Neki od njih kažu da testovi nisu ispravno provedeni ili nisu ispravno provedeni nije, nisu provedene 90-odnevne studije vezano za glodavce i neki govore da ne postoji dovoljno podataka o mogućim nuspojavama ovih e, kombinacija kukuruza. Također ne postoji plan za praćenje okoliša. Zbog svih tih nedostataka, što se tiče evaluacija alergenih učinaka i učinaka na okoliš, e, zbog toga imamo e, prigovore. Međutim, EFSA još uvijek nema plan za praćenje svega toga na tržištu. Dakle, ja i pet kolega koji su uložili ovaj prigovor govorimo da komisija prekoračila svoje ovlasti, da nije dosljedna sa propisima EU-a, a to je zaštita ljudskog zdravlja, zdravlja životinja, zdravlja bilja i bolja zaštita potrošača. Dakle, ova želja da se uvoze ove sorte GMO kukuruza se protivi općem zakonu o hrani nemamo dakle dovoljno podataka, nisu provedeni testovi i neke od ovih sorti još ni ne postoje. I to je moje pitanje, hoćete li povući vaš prijedlog? A drugi prigovor, drugi tip eh, GMO kukuruza o kojem se ovdje radi, imamo slične prigovore za to, ali također u ovom drugom slučaju EFSA nema nikakvih informacija. Ona temelji svoje mišljenje na onome što je rekao Monsanto Europa. I EFSA također kaže da ne postoje nove publikacije koje govore o e, sigurnosnom riziku. Dakle, ako ne provedete procjenu rizika, sve što možete učiniti je temeljiti svoje mišljenje na ono što govori Monsanto. U drugom slučaju povećana potrošnja herbicida s glifosatom u onim državama gdje se to koristi, dakle to su Argentina, Brazil, Kanada, Kolumbija, Filipini, Japan, Južna Afrika i Urugvaj. I da zaključim predsjedateljice, kolege, imali smo neformalne sastanke s pravnim stručnjacima koji su svjesni e, zakonodavstva u ovom području i oni su rekli da je ovaj prijedlog problematičan od strane komisije. Ja bih e, se obratio komisiji čiji su predstavnici ovdje i rekao kako možete opravdati to da pod kombinacije MON 34 i 17 kako možete dozvoliti da se to odobri na razdoblje od 10 godina, a da nisu na pravi način provedeni procesi ponovnog odobrenja kao što je i trebalo biti učinjeno po važećem zakonodavstvu. Dakle, kako možete odobriti te podkombinacije na 10 godina? E, rado bih čuo što, bi, što drugi kolege misle o ovome i veselim se glasanju u 10 sati o ovome. Hvala. Hvala. Gospođa Evi. Hvala vam. Hvala i kolegi Stasu na predstavljanju ovog prigovora. Još jednom smo ujedinjeni u tome što tražimo da ne dozvolimo odobrenje ovih e, GMO organizama na europskom tržištu. Vidite e, koliko ih ima, broj je već nevjerojatan i komisija pod vodstvom Junckera je e, dala odobrenje za najveći broj e, GMO proizvoda u proteklih nekoliko godina. Čak dala je više odobrenja od svih zajednih komisija od svih prijašnjih komisija zajedno, Baroso 1, Baroso 2 i Prodijeve komisije. To je stvarno malo čudno. I evo, mi još jednom ovdje iznosimo argumente koji su um, utemeljeni, koji su čvrsti. I to smo već više puta ponovili. Ovo je nedemokratski postupak, no to nije moj zaključak, niti zaključak uh, sam, svih vas. Sam je Juncker prije pet godina rekao da je ovaj postupak nedemokratski i da će se on osobno uh, založiti da se postupak revidira i promijeni. Mm, napravljen je nekakav sramežljivi pokušaj i to nije uspjelo, no to svakako ne znači da se tim problemom ne treba baviti i da ne treba tražiti rješenje. Jer evo još se jednom nebrojeni put nalazimo u identičnoj situaciji. naglašavam se ono što je kolega rekao korištenje znanstvenih studija od strane e, EFSE je, mm, nije dovoljno dobro. Dakle, EFSA ne koristi te studije na odgovarajući način. I to su rekle i same zemlje članice, budući da je bilo jasno da nije ostvarena značajna većina kako bi se, e, koja je potrebna da bi se odobrili e, ti proizvodi. Sve se to događa u jednom povijesnom trenutku. E, s jedne strane građani posvećuju ogromnu količinu pozornosti upravo na te teme, na teme pesticida, korištenje toksičnih e, tvari u e, hrani te genetski modificiranoj hrani. Osim toga pokrenuta je i građanska inicijativa na razini Europske unije, inicijativa kojom se želi zaustaviti korištenje glifosata. Isto tako mm, dan je prijedlog da se revidira opći zakon o hrani i ja se nadam da se to neće odložiti za sljedeći e, mandat komisije. Mislim da je e, stvarno neodgovorno ignorirati zahtjeve milijuna europskih građana. Dakle, sama Europska komisija je priznala da želi unaprijediti transparentnost kad je riječ o korištenju znanstvenih studija jer do danas Eh, je to područje koje je malo problematično s EFSom. Zatim, komisija mora voditi računa o tome što traže građani te ne bi trebala eh, dati odobrenje za stavljanje na tržište ovih proizvoda i to korištenjem ovih metoda koje nam više nisu prihvatljive. Neću više e, ništa posebno reći. E, još bih samo dodala jedan osobni komentar zašto se ja protivim stavljanju ovih GMO proizvoda na europsko tržište. Genetski modificirani organizmi nam trebaju zato što e, je potrebno nahraniti ostatak svijeta, zbog toga što su korisni u borbi protiv gladi u cijelom svijetu, ali to je ono što nam stalno ponavljaju, no nemojmo se skrivati iza takvih isprika. Najčešće ti genetski modificirani organizmi koji se uzgajaju kroz intenzivnu poljoprivredu koja je onda pak neodrživa, prepuna e, štetnih e, kemijskih e, tvari, štetnih za zdravlje i štetnih za okoliš. sam intenzivni uzgoj je jednako štetan, a mi u Europu uvodimo goleme količine gnojiva i stočne hrane kako bi uzgajali životinje i to kako bismo onda na kraju proizvodili e, meso koje se prodaje, koje se proizvodi po niskoj cijeni, prodaje se po niskoj cijeni kako bi se e, zapravo zadovoljile potrebe ovog dijela svijeta koji je poprilično bogat. Sve to kao što i sami pretpostavljate nema nikakvog smisla jer se na kraju krajeva i sva ta hrana koja je tako proizvedena pretvara u otpad tako da zapravo na ovaj način zapravo samo hranimo jedan začarani ciklus umjesto da na održivi način se pobrinemo da prehranimo naše e, čovečanstvo. Hvala lijepa. Ne vidim e, nijednog drugog su izvjestitelja. E, gospođa Juso. Hvala vam. E, ja ću govoriti u ime gospodina Fjellnera, on me zamolio. Ova se dva prigovora odnose na odobrenje te na zahtjev za odobrenjem e, proizvoda koji sadrže genetski modificirane organizme i tu se dakle radi riječ o kukuruzu. EFSA je dala povoljno mišljenje za kukuruz još e, u e, lipnju 2017. i 24. lipnja e, su dali mišljenje da treba obnoviti odobrenje. EFSA nije pronašla nikakvu opasnost za zdravlje i za okoliš. Već smo se prisjetili uredbe e, EFSA smatra, kako stoji dakle, ako EFSA smatra da je proizvod siguran, onda bismo trebali vjerovati njihovim znanstvenim e, tvrdnjama. Najvažnije je danas poslušati istragu i osloniti se na znanstvene dokaze koje imamo na raspolaganju. Ako, ćemo, ako nećemo slušati EFSU, zašto je onda uopće imamo? U prigovoru smo također vidjeli izjava e, koje uopće nisu utemeljene na činjenicima. Na primjer, činjenica da bi to dovelo do većeg korištenja glifosata, to je nešto što su pretpostavili autori ovog prigovora, a to zapravo nije utemeljeno na nikakvim e, činjenicama ovi su kukuruzi zapravo otporni na određene štetnike i zbog toga će zapravo za njihov uzgoj trebati manje pesticida. Dobro je da je e, organizirana ova rasprava. Pozivamo sve članove ovog odbora da podrže znanstvenih znanstvene istraživanja te da glasaju za ova odobrenja. Hvala. Sada komisija ima riječ. Gospođa Juliker, izvolite. Dobro jutro svima. Hvala lijepa predsjedateljice što ste nam dali priliku da reagiramo na ova dva prijedloga Imamo ovdje dva zahtjeva za kukuruz, jedan je novo odobrenje, a drugi je obnavljanje odobrenja od prije. I oba se koriste za hranu za ljude i hranu za životinje, dakle ne za uzgajanje. Za početak bih vas uvjerila da svi postupci, to naglašavam, koji su u zakonodavstvu o GMO e, su praćeni za oba ova zahtjeva. EFSA je provela sveobuhvatnu procjenu rizika za tih pet e, sorti GMO kukuruza i pozitivno je zaključila vezano za potencijalne efekte za zdravlje ljude, ljudi, životinja i za dobrobit okoliša. Također EFSA je procijenila i ovaj GMO kukuruz za obnovu koji je već prije proglašen sigurnim i stoga je odobren i također nije našla nikakve nove informacije koje bi promijenile svoje originalno e, izvješće koje je bilo pozitivno. Svi komentari FC iz oba mišljenja su obrađeni, nije bilo komentara na javnim konzultacijama koje je pokrenula komisija i temeljeno na svemu, svemu tome obje odluke za odobrenje, o njima se glasalo 11.9. ove godine e, na stalnom odboru. Mišljenja nije bilo zbog političkih razloga i negativnog javnog mišljenja o tome. Dakle, to su razlozi za to, a u skladu s pravilima za komitologiju i uredbi za GMO hranu, komisija će predstaviti odluku 22.10. ove godine na odboru e, za žalbe. Ovdje na raspravi smo čuli nekoliko zabrinutosti, jedan što se tiče proizvoda za zaštitu biljaka na koji je tolerantan ovaj GMO kukuruz. Ja bih naglasila da odobrenje herbicida i također e, sigurne razine za ovaj kukuruz su zacrtane u zakonodavstvu vezano za to, dakle zakonodavstvu za zaštitu biljaka i za zakonodavstvu za e, maksimalne vrijednosti tih tvari. Što se tiče korištenja herbicida i GMO-a u trećim državama, odluka za odobrenje tog uzgoja i korištenje herbicida je odluka samih tih trećih država i ne može biti regulirana po zakonodavstvu EU-a. Naglasila bih da bilo koji uzvoz je siguran zbog toga što imamo na snazi pravila o maksimalnim e, razinama tih tvari. Što se tiče odluke o odgađanju ovih odluka do kraja postupka, komisija je predstavila jedan prijedlog koji dozvoljava državama članicama da ograniče uvoz GMO hrane na svoj teritorij. E, ovaj prijedlog je odbacio Europski parlament i mi očekujemo daljnje rasprave u vijeću o tome. Također što se tiče transparentnosti studija i podataka koji su korišteni u procjeni e, rizika, to se spominjalo, tu bih podsjetila na to da komisija ima ambiciozan prijedlog u tom smislu da se poveća transparentnost u kontekstu procjene rizika koje vrši EFSA i taj prijedlog o njemu se trenutno razgovara i u vijeću i u parlamentu. Dakle, na tome se radi. I za kraj bih naglasila da ne postoji razlog da se ove odluke povuku jer su svi postupci po zakonodavstvu o GMO e, slijeđeni i komisija u potpunosti poštiva svoje ovlasti i njihova ograničenja. I za kraj, pravo analize Europskog parlamenta ograničeno je na pitanje da li ovaj prijedlog prekoračuje provedbene oglasti iz osnovnog akta, a kao što sam rekla to nije slučaj. Međutim, komisija ne mora opravdavati ove odluke, međutim ja se nadam da su vam ova objašnjenja pomogla u tome da se uklone vaše zabrinutosti. Hvala. Hvala vam svima na doprinosima. A sada imamo kratku pauzu do glasanja koja će početi u 10 sati.

Hvala Hvala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 dobro pao mora da

Hvala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 me Good morning everyone, if you can take your seats. Molim vas da sjednete na, ravna, na svoja mjesta, pripremite vaše glasačke e, kartice i možemo krenuti sa glasanjem. Okay, the first vote we are going to take on the Najprije glasamo o privremenom sporazumu e, međuinstitucijskih pregovora o sjedištu Europske agencije za e, lijekove. Glasamo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Sada glasamo o prigovoru. U skladu sa člankom 106 o kukuruzu NK 603 glasamo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I prigovor je usvojen. Ponovno glasamo o prigovoru u skladu sa člankom 106 o e, genetski modificiranom kukuruzu MON 87427. Glasamo elektronički, glasanje je otvoreno. Gospođo Gerling, jeste li željeli nešto reći? Da. E, da, kartica mi ne radi. Jeste pokušali ponovno? Jesam. Dobro, onda ćemo bilježiti posebno vaše glasove. Evo, već sam, već je Brexit krenuo za mene. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prigovor je usvojen. Now we vote on a draft A sada glasamo na crtu mišljenja o MFF-u 21-27, a od 2021. do 2007. dakle stajalište parlamenta. Krećemo sa uh, amandmanom 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 1, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 11, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Amandman 35. Imamo glasanje po dijelovima. Prvo glasamo u prvom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. E, otvaram glasanje. Gospođo Gerling? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio amandmana 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Dobro, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Gospođa Gerling glasa protiv i uh, amandman se odbija. Kompromis 5 imamo usmeni amandman izvjestitelja. Vidite usmeni amandman, želite li ga predstaviti gospodine Belet? Da, hvala vam. Samo sam htio napomenuti da želimo isključiti referencu na poneke agencije zbog toga što se nešto kasnije spominju sve agencije u kompromisu, tako da smatramo da nema potrebe e, to navoditi dva puta. O tome smo već razgovarali s ostalim izvjestiteljima u sjenu. U redu, hvala. Je li netko protiv usmenog amandmana? Onda glasamo o kompromisu 5 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? ali morate imati četiri prigovora. Na usmeni amandman, to je prigovor. Onda ćemo glasati bez usmenog amandmana. Gospodine Pirka, samo ste vi digli ruku. Mislila sam da je samo jedan prigovor. Želite li nešto reći? Ispričavam se. Htio bih nešto reći i to na poljskom. Mi smatramo da jednom kad se pripremi kompromis, da mm, nema smisla podnositi usmene amandmane za vrijeme e, glasanja. Mogu se to izmijeniti kad smo glasali o kompromisima, to jest kad smo raspravljali o kompromisima. Mislim da nema smisla mijenjati kompromise koje smo postigli. To stvarno nema smisla. Želite li vi odgovoriti? Ma da, vrlo rado. Ovo nije prijedlog izvjestitelja, ovo je prijedlog jednog drugog kluba u parlamentu, prihvatili smo ga i jučer smo o tome razgovarali sa drugim e, klubovima. Nije to neki veliki problem, više je stvar e, jezične. E, dakle, tu se spominju određene agencije, to je u kompromisu, sve su navedene tu, a u kompromisu su spomenute dvije, što kao prvo mislim da nije točno, kao prvo moramo spomenuti sve, ne samo dvije, ali svakako su pokrivene e, sve u kompromisu, ako pročitate kompromisni amandman. I o tome smo razgovarali i sa socijalistima i sa ostalim klubovima, tako da to stvarno nije neki veliki problem. A to je zapravo bio prijedlog jednog drugog kluba, čak nije ni moj, ali smo o tome razgovarali jučer. E, kolege neće povući prigovor, ili? Zadržavate prigovor. Zadržavate prigovor. Koliko vas želi zadržati prigovor? Podignite ruke. U redu, onda smo to sada riješili. Glasamo o kompromisu broj 5 bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Konačno glasanje. Glasamo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Pa sada glasamo o nacrtu izvješća o emisijama ugljičnog dioksida za nova e, teška komercijalna vozila. Glasamo s amandmanom 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. E, usvaja se. Kompromis 1a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Želi li netko provjeriti? Dobro, kompromis, tako da ćemo provjeriti. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Sada idemo na stranicu 4 i glasamo o amandmanu 181. Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 3a. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 2a na stranici 7. Tko je za? 2a. Tko je za? Kompromis 2a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Otvaram glasanje. and it is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. We vote on amendment 29. Who is in favor? Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Mislim da bi trebalo provjeriti. Ne. Mislim da sam prije pogriješila. Dobro, provjera. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman je usvojen. Amandman 193. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 194. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 195. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 196. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 2b, e, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 5, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Stranica 11. Amandman 229 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 i 228. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I onda glasamo o odvojenim amandmanima. 2 2, 23 i 27. Tko je za? Protiv? Na 12. stranici. Zato što smo odbili kompromisni amandman, e onda moramo glasati o svakom e, amandmanu posebno. Krećemo sa 222, 223 i 227. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim 227, 365 i 373. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 228, 230 i 368 i 370. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 369, 371, 372. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. I glasanje je otvoreno. And it's closed. Glasanje je zatvoreno i odbija se. 219 se ne razmatra. 218 i tran 26. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Dvjesto Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Tran 29. Tko je za? Protiv, suzdržani, Odbija se. Prelazimo sada na 17. stranu i na amandman 36. Tko je za? 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis. Jesu li socijalisti bili za ili protiv? Socijalisti i pučani su bili protiv? Da provjerimo. Dobro, provjerit ćemo. Glasanje je otvoreno. Amandman 36. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 4a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stranica 19. Kompromis 4b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 4C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 358. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 302. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 312. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 314. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Pučani? za. Morat ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 52. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 315. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera 315. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 316. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. Kompromis 8a. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 8b e, se ne razmatra. Kompromis 9, strana 26, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10a, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći se ne razmatra. Glasanje o amandmanu 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. O sljedećima ne glasamo. 356. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 361, 362. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 363. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 364 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 366 i 367 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 374 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. E, stranica 32. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 392 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Page 37. Stanca 37, mandan 74. Tko je za? Protiv, suzdržani, Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Socijalisti? Su za? Usvaja se. Amandman drugi. Za? Protiv? suzdržani? moju provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvara se. Usvaja se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Tran 1. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman četvrti. 76. smo glasali, ne? A usvojili smo tran 1. Dakle, glasali smo samo prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. 76. E, socijalisti su bili protiv. Dakle, zatvaram glasanje i odbija se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman peti. Tran dva, Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Šest za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 78 i 79 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Preskačemo tran 4. Ne, preskočila sam, dobro ispričavam se. 4, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 6, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Tran 7 za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 83. tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99. Tran 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja, odbija se. Amandman 100. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 101. 102. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 103. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Tran 13 za, protiv. Suzdržani odbija se. Tran 14 za, protiv. Suzdržani odbija se. 105 za, 104 za, protiv. Suzdržani odbija se. Tran 15 za, protiv. Suzdržani odbija se. 107. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Tran 16 i 108. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 22. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. To je to. Dobro, dakle, ovim smo zaključili glasanje. Sljedeća točka na dnevnom redu jeste saslušanje doktora Bernarda Urla, izvršnog direktora Europske agencije za sigurnost hrane EFSE u pogledu obnove njegova mandata. Za 15 minuta možda, a ne, tu je već. Dobro, počnemo za 5 minuta. In five minutes uh, he will be here, so I invite you to... Za pet minuta će biti tu, tako da vas molim da ne odlazite. Yeah. Okay. start meeting. Možemo početi sa, sastankom. Sada ćemo saslušati doktora Bernarda Urla, izvršnog ravnatelja EFSE, glede obnavljanja, pogled obnove njegova mandata. Dakle, e, s obzirom da je upravni odbor EFSE odlučio obnoviti mandat e, doktora Urla, na sastanku 10. listopada, dakle, doktor Urlada je u lipnju 2014. imenovan izvršnim direktorom EFSA i služio je već, već je bio izvršen, imenovan e, Dakle, s obzirom da je to e, potvrđeno strane izvršnog odbora Fse odlučili smo, odlučili smo se na pojednostavljeni format, s obzirom da je ovaj da ovo današnje saslušanje već bilo predviđeno ranije. Kombinirat ćemo ga dakle sa ovim sastankom za obnavljanje mandata. Dakle, imat ćete također mogućnost raspraviti o programu rada agencije, konkretno strateškim ciljevima za razdoblje do 2020. Dakle, bez daljnjeg čekanja dajem riječ doktoru Urlu, želim vam dobrodošlicu. Dakle, možete iznijeti uvodno izlaganje, onda ćemo imati postupak slobodnog javljanja za riječ. Dakle, recite mi kada se želite javiti. Najprije doktor Url, izvolite. Hvala, dobro jutro želim svima, predsjedateljice, uvaženi zastupnici, hvala još jednom što ste me pozvali i što mi pružate mogućnost da iznesem izjavu prije nego što odgovorim vaše pitanje. Moram također reći da sam počašćen E, što sam ovdje danas e, jer je vodio e, postupka obnavljanja mogućeg obnavljanja mog mandata na petogodišnje razdoblje. Želim vas podsjetiti da tako kažem, iako znam da vi to znate, dakle želim vas podsjetiti to što je glavna misija EFSE. Dakle, mi savjetujemo političare sa najboljim znanstvenim nalazima za zdravlje životinja, biljaka i moguće e, opasnost na zdravlje ljudi i rizike. Dakle, to su naši ključni zadaci. Dakle, kako mi to radimo, kako ispunjavamo te, e, taj svoj posao. Dakle, mi iznosimo znanstvena mišljenja o opasnostima u prehrambenom lancu, kemi, e, kemijskim, biološkim opasnostima, zdravlju životinja, ljudi biljaka, radimo ocjene, sigurnosne ocjene proizvoda, radimo godišnja izvješća, što je isto tako važno za naš rad, o e, rezident ostacima pesticida, mikro, antimikropskoj otpornosti i surađujemo u, e, sa drugim agencijama u Stokholmu, Londonu. Također radimo screening i ocjenu e, novih rizika, tako da nastojimo anticipirati buduće opasnosti u prehrambenom lancu, također nastojimo doći do mjera kako ih ublažiti ili suzbijati i konačno, što je jako važno, komuniciramo na pravovremen, dostupan, e, objektivan način sa upraviteljima, za, sa onima koji upravljaju tim opasnostima i s potrošačima. Prije nekoliko godina, dakle u četvrtom mjestu 2014. godine na zadnjem sastanku odbora NV dakle, prethodnog mandata, kad sam imao prvo saslušanje u Strasburu u svojstvu e, izabranog izvršnog ravnatelja, obećao sam raditi na četiri glavne teme, a to su bile, dakle, učiniti znanstvene nalaze e, i raditi na europskoj agendi i raditi na otvorenost, transparentnosti i osvještenosti, te transformirati komunikaciju. Dakle, sada se postavlja pitanje da li je EFSA ispunila ta obećanja i ja ću sad samo naglasiti par stvari jer naravno ne mogu ulaziti u previše e, pojedinosti. Dakle, prvo što se znanosti tiče, da li su znanstveni nalazi sada ispravni? Dakle, ovi četiri i pol godine EFSA je izradila više od 2000 znanstvenih e, mišljenja, više od 2000 i mislim da 99 cijelih nešto posto E, nisu imali nikakvih spornih e, pitanja. Bilo ih je nekolicina, ali velika većina naših e, znanstvenih mišljenja su bila uspravna. Radimo na dugoročnim programima kao što su aditivi za, za, u hrani, pesticidi i tako dalje. Dakle, radimo na hitnim savjetovanjima kao što su ocjene brzog izbijanja zdravstvenih problema, radimo na rizicima o virusu ebole, na primjer, Radimo također na životinskim e, bolestima. Svi smo svjesni, dakle, e, o afričkoj svinjskoj groznici i drugima. Dakle, radimo i na zdravlju biljaka. Ne smijemo zaboraviti e, ksilelu fastidiozu, dakle, bolest maslina. Isto tako radimo na podršci novih zdravstvenih biljnih režima. A Isto radimo također na izradi dokumenta sa smjernicama gdje se iznose, izrađuju dokument, alati za procjenu rizika, objašnjava se kako postupamo i imamo čitav niz takvih dokumenata. Spominjem samo tri. Jedan se tiče nesigurnosti u ocjeni rizika, dakle kako se nositi sa e, nesigurnošću u znanstvenoj ocjeni rizika. To je bio veliki, velika tema na našem znanstvenom odboru. Radimo dakle isto tako na ocjeni studija i dokaza koje, do, koje EFSA dobiva od industrije, također i stručnu literaturu. Dakle, kako sve te studije mogu biti ocjenjene, evaluirane u e, skupu do, dokaza koje dobivamo, a zadnje radimo i na biološkoj relevantnosti učinaka. A ako dopustite im dva komentara. Dakle, da li je naša, da su znanstveni nalazi ažužirani. Dakle, ako izađemo iz Europe, a ponekad to radimo i susrećemo se s epsinim eh, kolegama iz Kine, Novog Zelanda, Australije, SAD-a, dobivamo doista pozitivne povratne informacije o znanstvenoj kakvoći našeg rada. neke zemlje više manje otvoreno nam govore mi to tako ne radimo. Mi preuzimamo kao glavno mjerilo EFSINA mišljenja. Dakle, to je dobar znak i tu nam se govori da su dakle, naše, naše informacije naš znanstveni pristup korisni i e, najsuvremeniji. Zatim, 2002. mislim da je e, Europski parlament donio dobar, e, dobru odluku kada je opći zakon o hrani napravljen e, i potvrđen od parlamenta i E, vijeća, što je napravljena u Parmi e, mala agencija sa samo 450 ljudi i taj model stručnjaka država članica koje se posuđuju u našoj agenciji, to je fleksibilno, pametno i jeftino, to je model koji je potpuno drugačiji od e, sjevernoameričkog, na primjer, modela. A ako pogledamo, evo, ako se osvrnemo na ovih zadnjih 15 godina, nevjerojatno je što je napravljeno sa samo 80 milijuna eura godišnje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 pogledate što se radi u e, američkoj ekvalenti, u SFTA ili STPA, oni imaju, njihov proračun između 5 i 10 milijardi dolara, dakle to su ogromne organizacije sa više od tisuća zaposlenika a mi smo mala organizacija, možemo to napraviti samo zahvaljujući entuzijazmu stručnjaka koje nam šalju države članice. I za mene je doista veliko zadovoljstvo raditi s tim ljudima i vidjeti koliko su strasni prema, strasni prema svom poslu i sigurnosti hrane. Moram zahvaliti svim državama članicama i stručnjacima na njihovom dobrovoljnom doprinosu i ovdje smo na političkom na terenu i ovdje želim reći da je to Europa na, koja djeluje. To je ono što je dr. Šuman rekao o Europi, kako će se ona izgrađivati ne s jednim master planom, nego pipljivim napretkom e, europskih integracija. I mislim da rad naših stručnjaka na sigurnosti hrane u Europi je upravo primjer te Europe e, koja djeluje. Drugo pitanje, da li smo izgradili Europsku, agendu za ocjenu rizika Europske unije? Da, izgradili smo to zajedno sa državama članicama i sestrinskim organizacijama, sa savjetodavnim forumom i e, referentnim mjestima u državama članicama. Dakle, sada radimo na zajedničkim projektima od kanfilobaktera do genomske genetskog sekvenciranja pa do različitih drugih pripremnih aktivnosti. Također želimo zahvaliti državama članicama što imaju kontinuiranu podršku za europski projekt i EFSU. Treća točka, neovisnost, otvorenost, transparentnost. Počeli smo ovo putovanje za otvorenu EFSU 2014 s ciljem da naši podaci i metode postanu javno dostupni kako bi i drugi mogli e, analizirati e, naše, naše znanstveni pristup. Proveli smo više od 45 mjera tijekom e, procjene rizika. Proveli smo novu politiku i želim zahvaliti odboru Envi i Europskom parlamentu na vašem, kako bismo to mogli nazvati, e, ključnom doprinosu kako bi neovisnost EFSE bila i ostala isp... najbolja moguća. Parlament je pokazao također i povjerenje u godišnjem postupku razrešnica što se tiče izvršenja i upravljanja e, proračuna i upravljanja uh, organizacijom. Imali smo čist, uh, dakle dobili smo razrešnice ovih zadnjih pet godina što je jako dobro po mom mišljenju glede upravljanja FSE. Također smo proveli novi pristup sa dionicima sa više od stotinu organizacija koje su registrirane kao dionici FC Tu se može naravno i šire ući u to pitanje i imamo veću, veću interakciju sa građanskim društvom. I taj pristup je u biti omogućio, možemo reći, jedinstvenu inicijativu zajedno sa Europskim parlamentom, naime partnerstvo za pčele i zdravlje pčela to je jedinstven e, pristup s više dionika kako bismo imali više podataka, prikupili više podataka i kako bismo razumjeli e, pritisak, odnosno stres i, i bolesti e, koje, od kojih oboljevaju europske pčele. Također imamo i mandat od Europskog parlamenta da radimo na zdravlju pčela, što je znak povjerenja. I nedavno smo dobili od parlamenta isto tako mandat eh, za životinskom zdravlju eh, farm, na farma za uzgoj eh, kunića. Dakle, želim vam zahvaliti na tome i na tome što parlament i EFSA bliže surađuju. Međutim, što se mene tiče otvornost i transparentnost nisu sami po sebi ciljevi, nije to već su to nužni preduvjeti za odgovornost i to je ono čemu stremimo, dakle građani i Europski parlament e, mogu nas pozvati na odgovornost za ono što radimo i kako trošimo proračunska sredstva koja smo dobili od poreznih obveznika Europske unije. Što se komunikacije tiče, to je jedan od najvećih izazova koji smo imali zadnjih godina. Dakle, kako učiniti da se naš glas čuje zajedno sa tolikim dionicima koji e, se jako dobro čuju. Da, mi imamo racionalne pristupe mi surađujemo sa e, tijelima vlasti koja je zadužena za ocjenu rizika i e, nacionalnim praviteljima. E sad imajući sve ovo na umu možemo reći da smo zadovoljni. Možemo reći da i ne. Možemo reći da smo zadovoljni jer je rad EFSE dao veliki doprinos poboljšanoj sigurnosti hrane u Europi. Ne smijemo zaboraviti i europsku prehrambeno poljoprivrednu industriju koja je svjetski prvak u izvozu hrane. Dakle, nakon 15 godina provedbe općeg zakona o hrani, mislim da smo zajedno ostvarili puno višu razinu sigurnosti hrane i otpornosti na krizu i to je isto tako pokazano refit eh, vježbom 178 eh, i potvrđeno eh, povratnom informacijama velikog dijela dionika. A isto možemo reći ne, ne možemo biti zadovoljni jer još uvijek imamo prevelik broj bolesti, mikroantibiotske otpornosti, biljke ovo je samo nekolicina, dakle. Dakle, da, možemo reći da EFSA nije uvijek bila eh, uvjerljiva u komunikaciji naših znanstvenih nalaza i pravni položaj nam nije mogao, nije dopuštati da budemo onoliko otvoreni kao što smo to htjeli. Sada ako mi dopustite, ja bih eh, želio iznijeti komentare na nešto što je recentno bilo. Dakle, to je razlog zašto smo toliko pozitivni prema prijedlogu Komisije za transparentnost i održivost u ocjeni rizika. Naime, to bi nam pružilo pravni temelj i resurse da napravimo veliki iskorak ka još većoj transparentnosti. Moram reći, što se mene osobno tiče, što prije to bude usvojeno od strane su zakonodavaca, to će biti bolje za naš rad. Naime, očekivanja su velika i za većim, većom pristupnošću podacima. Bilo bi šteta kad EFSA ne bi mogla ispuniti ta očekivanja. S druge pak strane, u potpunosti razumijemo da parlamentarni postupak iziskuje određeno vrijeme kako bi e, zajamčio e, kvalitetan ishod. Mi to razumijemo i prihvaćamo, mi nismo zakonodavci, već samo objekt na neki način. Tako da e, vas molimo da ovom dosjeu dajete maksimalni prioritet, ne samo za dobrobit EFSE, već puno više kako bi se zadovoljila očekivanja sugrađana, kako bi se imala poboljšana E, ocjena transparentnosti i sigurnost hrane. Želim vam također zahvaliti na svom naporu koji ste uložili radeći na ovom dosjeu i na vašem stalnom radu kako bi se došlo do dobrog i pravovremenog sporazuma. I u zadnjem trenutku, ako mi dopustite još dvije minute, najljepše hvala. Dakle, koji će biti najveći izazovi za naredne godine? Biće resursi u pitanju, dakle i ekspertiza mislim da se možete složiti, većina vas će se složiti da EFSA ne može e, u buduće nastaviti raditi sa proračunom od samo 80 milijuna eura. Dakle, resursi su veliki problem. složenost znanstvenih nalaza će dalje biti izazov ako evo, mislimo na kemijske mješavine, nanomaterijale i tako dalje. Dakle, brojna su očekivanja društva, to je izazov, komunikacija i dalje će biti izazov i pripremljenost na, i priprema na nepoznatu budućnost. Dakle, kako to riješiti sve? Naravno, e, treba nam čitav niz inicijativa koje ćemo e, objaviti u novoj strategiji, dakle to je EFSA 2027 nakon e, VFO, sljedećeg VFO-a. No, tu ima jedna stvar koja povezuje sve e, odgovore sa izazovima, to, to ja nazivam neograničenom e, suradnjom. To zvuči donekle trivialno, ali sam uvjeren da je suradnja najmoćniji E, alat za suočavanje sa kompleksnošću budućnosti. To je potrebno na svim razinama. U EFSI, u sestrinskim organizacijama država članica, sa europskim agencijama koje e, podnose izvješća odboru Envi. Dakle, doista se pitam e, ovih pet agencija koje podnose izvješća NVU ne bi li mogle napraviti jednu virtualnu One Health agenciju, dakle jedinstvenu agenciju za zdravlje. To bi bilo zanimljivo razmotriti. No, tu su e, DG Sante, Agri i druge koje se e, koje su nadležne, ali i, i sa Europskim parlamentom. Naravno, mi moramo surađivati, mi smo tu kako bismo vam pružili savjet. I zadnje, tiče se komunikacije s našim globalnim partnerima. Naime, moramo se postarati da imamo globalni pristup e, procjeni rizika i da se trguje samo sigurnom hranom i životinskom hranom. mimo toga svega imamo puno zadaće, dakle, glede učinkovitosti, glede društvenih E, toga da učinimo agenciju agilnom, ali da koristimo i digitalnu kako e, suradnju, cloud sourcing, cloud computing i umjetnu inteligenciju. I to je dio dakle kolaboracije. Što se tiče resursa, E, obraćamo vam se i tražiti vašu podršku za viši proračun u buduće za EFSU. Mislim da se sad već počnem ponavljati, no većina vas se složila s tim da ne možemo ispuniti očekivanja društva sa 80 e, milijuna eura godišnje. Dame i gospodo, za mene je bila doista čast i privilegij raditi s vama zadnjih pet godina. Povremeno smo imali teške rasprave, ponekad i emotivnu razmjenu mišljenja, no i u takvim situacijama uvijek sam imao dojam jedinstva sa sveukupnim ciljem, e, a to je da imamo sigurniju hranu za europljane. Bilo bi moje veliko zadovoljstvo nastaviti surađivati s vama u narednim godinama, a sada ću sa zadovoljstvom odgovoriti na sva vaša pitanja. Najljepša hvala. Thank you very much. Hvala lijepa, doktore Ul. Sada naša kontakt osoba za EFSU je gospođa Juso. Ona će danas govoriti kroz gospođu Delaje. Izvolite. Hvala. Predsjednice, gospodine, dragi kolege. Da, ja ću se obrati gospodinu Urlu u ime gospođa Juso koja nije mogla doći. Gospodine Urle, najprije dopustite da vam poželim dobrodošlicu na ovaj sastanak odbora za okoliš i čestitati vam na vašem imenovanju u iz vašeg izvršnog odbora u okviru postupka obnove e, vašeg mandata. E, želim vam čestitati također i na odličnom radu agencije, osoblja agencije i na e, radu informiranja, zahvaljujući kojem smo detaljnije razumjeli funkcioniranje E, vaše agencije. Po mom mišljenju ostvarili ste važan posao kao izvršni ravnatelj. Mogli, uspjeli ste upravljati teškim trenucima i situacijama s kojima ste bili suočeni kao, e, i uvjerena sam da ćete i dalje nastaviti bdjeti nad e, radom agencije u slučaju da vam se obnovi mandat. Za kraj imam jedno jedno samo pitanje, ali važno, imajući na umu različite izazove s kojima je suočena EFSA, Dakle, po vašem mišljenju u okviru eventualnog drugog mandata, narednih pet godina, koji bi bio prioritet eh, s kojim eh, biste se trebali nositi? Hvala. Ja vam zahvaljujem. A sada ćemo otvoriti slobodno javljanje za riječ eh, za zastupnike koji se žele javiti. Neki su već rekli da se žele očitovati. Gospodine Poc, izvolite, vi ste prvi. Hvala predsjedateljice. Hvala gospodine Urlu. Mislim da nema sumnje da ste vi dobra osoba kao šef agencije. Mnogo ste puta dokazali da ste posveđeni svom radu, da imate dobre komunikacijske vještine i nadam se da, ćete, da će vaš mandat biti obnovljen, ali to ne znači da sam zadovoljan sa svime što je sa učinila. Ni sa što ste već rekli, jer očekivao sam da ćete govoriti ne samo o svojim uspjesima, već i o svojim pogreškama, jer svi mi radimo greške. A za mene kao člana ovog parlamenta što je bilo zanimljivo je čuti što mislite o greškama koje ste počinili. Ne osobno vi, već vaša agencija. I koje su bile lekcije koje ste izukli iz tih pogrešaka. Ja mogu spomenuti na primjer evaluaciju e, zaslađivača glifosata. Što mislite o tome komisija vas je natjerala da nešto reevaluirate vezano za mišljenje Singente i to je pomalo čudno po mom mišljenju. A sljedeće pitanje je jako važno. vezano je za dupliciranje koje trenutno imamo vezano za evaluaciju i autorizaciju dvije vrste tvari. Znate na što mislim. Jedna agencija evaluira pesticide, a druga evaluira biocide. I to je po mojem mišljenju čudno, to je na neki način dupliciranje e, posla ponekad je to zbunjujuće ne samo za nas, već i za europsku javnost. To je bilo moje drugo pitanje. A što se tiče ovoga što se spomenuli, vezano za GFO prijedloge, mislim da će se gospođa izvjestiteljica o tome izjasniti također. Moje mišljenje je tako da imamo dvije opcije. Jedna je da to učinimo brzo, a druga da to učinimo dobro. Čak i ako perete rublje, imate samo dvije opcije. Znači, možete nešto obaviti ili brzo ili dobro. I mene zanima što vi e, želite tu. Koju opciju preferirate? Dakle, bez puno diplomatskih odgovora, da li želite nešto učiniti dobro ili brzo. Hvala na vašim odgovorima. U redu, hvala lijepa. Gospođa Majzner je sljedeća. Hvala predsjedateljice. Hvala gospodinu Urlu što je danas ovdje. Prije par godina sa gospođom Ajuso bili smo u EFSI, u Parmi. I bilo je lijepo ono što sam tamo vidjela, znanstvenici s kojima sam razgovarala, činilo se da su zaista neovisni i od tada sam zaista obožavatelj Fse. Naravno, stvari nisu uvijek savršene, ali mislim da se možemo pouzdati u vašu agenciju. Vi ste kritično govorili vezano o komunikaciji, dakle da niste dovoljno činili vezano za AMR. Da li ste mogli više učiniti, da li niste dovoljno slušali savjetodavce? ili niste dovoljno se izjašnjavali o svojoj poruci. U odboru PEST e, rekli su da žele više transparentnosti i više podataka. Moje pitanje je da li vam za više podataka treba više novca, što se može konkretno učiniti? Ovih 80 milijuna vašeg proračuna, to nije mnogo i svjesni smo toga možda možete reći koliko vam je potrebno. Dakle, što biste mogli bolje činiti da imate više financijskih sredstava i koliko biste bolje mogli služiti i savjetovati europske građane? Hvala. Hvala. Gospodin Hausling. Hvala gospodine Ulf što ste danas ovdje, hvala na vašoj izjavi. Slažemo se u tome da je EFSA jako važna institucija koju želimo ojačati. Da vi sjedite na mom mjestu, neutralan stav ne bi bio problem, ali kao šef EFSA dali ste neke izjave koje su bile kontroverzne. Dakle, tu govorim o glifosatima, spominjali ste i Facebook, znanost i slično. Dakle, bili ste dosta kritični. U jednom intervju u austrijskom časopisu rekli ste da organsko, organska poljoprivreda ne može hraniti svijet, da nam je potrebna intenzivna poljoprivreda. Naravno, to je ono što industrija voli čuti. A što se tiče GMO tehnologija, rekli ste da je to pravi način e, napretka. I ja mislim da te izjave možete naći u bilo kojoj publikaciji od, eh, od strane industrijskog sektora u poljoprivredi. To su neke odluke koje su bile dosta kontroverzne. Mislite da li je dobro tako se izražavati? Možda bi to moglo dovesti do manjka povjerenja. Eh, dobili ste i pitanje vezano za vaše greške. Možda biste željeli nešto spomenuti, dakle postavili neke stvari koje želite da niste rekli i slično. Jer EFSA mora, ljudi moraju imati povjerenja u EFSU, o tome EFSA ovisi. Mislim da ovo što ste rekli o GMO-u, da treba biti vrlo oprezan oko toga. Dakle, kako vidite svoju ulogu tijekom sljedećih godina? Hoćete li se više politički izražavati ili ćete biti više neutralni? Rekli ste i nešto i o transparentnosti. Mi kao zeleni naravno želimo što više transparentnosti, imali smo i sastanak o tome i razgovarali smo o tome i s komisijom i složili smo se da smo pod velikim vremenskim pritiskom da se sve to obavi. Naravno, želimo neke rezultate prije izbora. Mislim da nam je potrebno više nego samo proračun sredstva. Mislim da nam je zaista potrebna transparentnost i treba riješiti to pitanje transparentnosti jer tu se radi o javnom tijelu koje mora imati povjerenje javnosti. I za kraj, tijekom sljedećih godina mi se čini, tijekom prošle godina mi se čini da smo se odmaknuli od e, načela predostrožnosti. Na primjer imamo ovaj problem sa odnosom rizika i ekonomske koristi. Smatrate li da je načelo predostrožnosti još uvijek temeljno načelo vaše agencije. Hvala. Hvala. Gospođa Miljor. Hvala predsjedateljice, hvala gospodine Url. Hvala ne samo zato što ste danas ovdje, već i hvala na vašoj prezentaciji i što ste spominjali sve ove stvari e, sa početka vašeg mandata. Mislim da se Europa može smatrati sretnom što ima agenciju kao što je EFSA sa tako i što imamo tako visoku razinu sigurnosti hrane. Također podržavam obnovu vašeg mandata. Mislim da je za Europsku agenciju jako dobro kad ima šefa koji je karizmatičan, da se tako izrazim. jednu stvar ste spomenuli koja je meni jako važna. E, I ja sam posjetila EFSU, a u EFSI rade stručnjaci iz država članica. Dakle, oni su ključni e, zaposlenici EFSI, to je ključan resurs koji imate za svoj rad. Mi smo s njima bili u mogućnosti razgovarati. Ja bih e, rado čula nekoliko riječi od vas o tome kako možete osigurati da ti stručnjaci zaista sudjeluju, da žele sudjelovati i da su države članice voljne poslati novca ili bar omogućiti da stručnjaci mogu sudjelovati u raspravama i da imaju dovoljno vremena da se pripreme za njih. jer mislim da tu postoji jedan problem glede transparentnosti. Dakle, treba pokazati kako je rad EFSE zaista neovisan i rado bih čula nekoliko riječi od vas o tome. Hvala. Hvala gospođa Melior. Sada gospodin Lize. Hvala predsjedateljice. Hvala gospodinu Urlu na prezentaciji. i ja podržavam uh, to da se vaš mandat obnovi. A želim samo spomenuti nešto vezano za reviziju općih zakona o hrani. Tu postoji pitanje vremenskog okvira. Moramo poslati jasan signal komisiji. Komisija ne može nastaviti raditi na taj način. Ona već godinama provodi unutarnje rasprave rasprave sa dionicima. I sada kad konačno imamo prijedlog, imamo samo tri tjedna vremena e, za to. To nije dovoljno da se išta promijeni. Mi ne možemo nastaviti raditi na taj način. Ako imamo zaista važan prijedlog i želimo ga usvojiti prije izbora, treba ga predstaviti na vrijeme. A ono što imamo danas na dnevnom redu, ako pogledamo samo prvi sastanak e, sljedećeg tjedna, to nije dobro. Trebamo imati sve rezolucije koje će proći kroz parlament, trebamo donijeti sve amandmane. Dakle, mislim da se na opću reviziju općeg zakona o hrani i sigurnosti hrane treba pozabaviti na pravi način da imamo dovoljno vremena za to. I parlament želi imati dovoljno vremena na raspolaganju za važne zakonodavne akte. Ako komisija želi da se to prije usvoji, onda nam treba to predstaviti ranije. Jer komisija na tome radi već godinama i sada odjednom su to predstavili u svibnju i lipnju, što nas dovodi u nemoguću situaciju. Hvala. Thank you, Madame Mela. Gospodja Mela, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Url što ste došli. U ime svog kluba zastupnika imao sam nekoliko pitanja za vas. Naime, u okviru reforme općeg zakona o prehrani i njegovom ključnom značaju o sigurnosti prehrambenih proizvoda. Kako doživljavate neke ključne aspekte te reforme, konkretno upravljanje sukobom interesa, transparentnost i upravljanje koji bi eventualno omogućili državama članicama da budu prisutnije? Drugo pitanje, glede endoktrinih disruptora, a to je zaseban problem jer time se moramo baviti u trenutku kada smo očito već već trpimo e, uznapredovale konsekvence toga svega i nepoznate. Dakle, tu se radi o doista starom postupku za koji treba napraviti jednu vrlo obimnu studiju i vjerojatno retroaktivnu ili retrogradnu, ovisno. I treća točka, kako reagirate kada komisija ne uzima u obzir mišljenja EFSE, ovdje konkretno mislim na predostrožnost mjere predostrožnosti za oprašivače. Dakle, da li EFSA treba nametnuti svoje stavove na učinkovitiji način? Dakle, hvala unaprijed na odgovor na ova tri pitanja. And, uh, Madame Zomar. Gospođa Zomar. Hvala predsjedateljice. Hvala gospodinu Urlu, drago mi je što ste danas ovdje i također bi mi bilo drago da vam se obnovi mandat. Ono što zaista cijenim kod vas, a mislim da je to važno za vašu ulogu, je vaš znanstveni pristup. Kao što smo čuli prošle godina i što sve više čujemo, je da politika je pod utjecajem medija, pogotovo društvenih medija, ove lažne vijesti su sada postale e, jako česta stvar. I u ovakvom svijetu potreban nam je znanstveni pristup, e, a to je ono što vi predstavljate. Mislim da ovo što je rekao gospodin Hoisling kad ste govorili o Facebooku, da je to prikladno i da to jako dobro opisuje ovu situaciju. Jako je važan znanstveni pristup stvarima. Jer kao što znate, znanstvenici su jako oprezni u svom redu, radu, a zato je potrebno vremena i mi u parlamentu to cijenimo. Kolega Petar Lese rekao je da smo mi u situaciji gdje nam komisija ne želi dati dovoljno vremena Ovdje govorim o prijedlogu revizije općeg e, zakona o hrani. A mislim da tu treba pozvati komisiju na red jer je ovo važna stvar. To nije način na koji treba raditi i mislim da mi kao europski zakonodavac uz vijeće. Mislim da nam je potrebno vremena za rad na tako važnim i tehničkim pitanjima. Trebamo na pravi način tome pristupiti. I po mom iskustvu, ovakav način rada ne reflektira pravo stanje stvari. Ako kažete da alternativna poljoprivreda ne može hraniti svijet, ovo što je spomenuo gospodin Hojzling, mislim da to nije komentar e, vaš službeni kao šef agencije, već možda vaš osobni komentar. E, znamo da tradicionalna poljoprivreda treba še, e, da svjesni smo da takav način poljoprivrede treba šest ili sedam puta više zemljišta. E, ako ljudi budu pozitivnije gledali na GMO, to bi se moglo dobro iskoristiti jer to bi značilo da treba manje kemikalija u poljoprivredi, manje i drugih resursa, na primjer goriva, treba imati na umu i emisije CO2 iz poljoprivrede. Mislim da je važno da to neko spomene. Hvala. Uh, Hvala lijepa. Imali smo dva komentara vezano za nadležnost komisije. Ovdje je gospođa Kenul, možda bi ona željela odgovoriti na ovo što je rečeno. Gospodin Kenul. Hvala predsjedateljice. Ja sam ovdje u kontekstu prezentacije doktora Urla vezano za njegovu obnovu mandata kao izvršnog direktora EFSE što komisija potpunosti podržava. Obznanili smo svoje mišljenje izvršnom odboru ESE, sada imamo mogućnost u parlamentu da čujemo kako on vidi budućnost EFSA. U tom kontekstu je naglasio da je jako važno da EFSA dobije više resursa, pogotovo glede bolje transparentnosti e, procjene rizika. Komisija pokušala to ugraditi u svoj prijedlog e, e, parlamentu i vijeću Dakle, tu imamo jako važne izmjene postojećih zakona o hrani koje će dati i resurse i pravnu sposobnost e, radi bolje transparentnosti građanima u ovom kritičnom području. Primamo na znanje da parlament i vijeće, da su oni suzakonodavci, imaju svoj pristup, kao što je kolegica rekla, da nije zadovoljna time kako je brzo ovaj prijedlog usvojen i što parlament nije imao dovoljno vremena za razmatranje tako važnog prijedloga. Komisija je dosljedno objašnjavala kontekst toga svega. To je bilo u izravnom odgovoru za inicijativu građana da se zabrane glifosati. Predsjednik Juncker i povjerenici su ovo shvatili vrlo ozbiljno, oni žele dati odgovor građanima i reći im da slušamo njihove zabrinutosti, da želimo na tome djelovati. I zbog toga se to tako brzo provelo u tako kratkom vremenu od 12. E, mjeseca 2017. do formalnog usvajanja u travnju 2018. Dakle, u manje od četiri mjeseca smo donijeli jedan jako ambiciozan prijedlog i rezervirali resurse za to. Dakle, mi u komisiji smo našli vremena i energije da učinimo ono što je potrebno. I znamo i očekujemo i cijenimo činjenicu da smo isto tražili od parlamenta i vijeća da nađu energiju i resurse da u kratkom vremenu razmotre jedan važan prijedlog. I da mi smo prihvatili da idealno bi to trebalo biti odrađeno sa više vremena, ali moramo poštivati kalendar i rokove parlamenta, moramo biti ambiciozni, što želim još naglasiti. To je jako važno, kao što je i rekao gospodin Url. Potrebna nam je politički zamah da taj prijedlog prođe, trebamo dati EFSI potrebne resurse i tražimo i od naših sestrinskih institucija da se malo potrude. Jer mislim da bi ovo bilo ogromno postignuće od strane europskih institucija ako bismo mogli svi zajedno to uspjeli u relativno kratkom vremenu, dakle da se poboljša transparentnost u ovo kritički važnom području. Hvala. Hvala vam na vašem odgovoru. Gospođo Zomer, ste vi htjeli reagirati? Hvala vam. Evo samo da odmah odgovorim na ove komentare. Ne slažem se sa time što ste rekli. Rekli ste da parlament, da, da izvjestitelj nije dovoljno ambiciozan. Kada se radi o izmjenama općeg zakona o hrani. I to nije prihvatljivo. Rekli ste i da ste, za da ste u nekoliko mjeseci stavili, pripremili taj prijedlog, no još uvijek nemate e, procjenu posljedica i to je i problem s vijećem što nema nikakvih e, naknadnih provjera. To je komisija trebala napraviti u okviru e, programa za bolje zakonodavstvo. Zbog toga i ovdje imamo toliko problema i zbog toga se ovime moramo baviti u tako malo vremena. Pazite, mi moramo razgovarati sa svim stranama, uključujući i nevladine udruge. Ako to ne činimo, znači da, će nešto, da nešto nedostaje. A pritom nemojte zaboraviti da ne radimo samo na jednom dosjeu, već radimo na nekoliko uh, dosjea. Čini se da imate dovoljno resursa, a onda se pak e, žalite da nemate dovoljno resursa za provodbu zakonodavstva koje je već usvojeno. E, Podsjetite se samo uredbe e, o, e, o pručanju informacija o hrani. Jako puno toga je trebalo biti provedeno kroz provedbene akte, a komisija to nije učinila. Zatim transparentnost o kojoj ste govorili. Da bi dakle poslovanje EFSA trebalo biti transparentnije, te da bi EFSA trebalo dobivati više novca pa ja ne mogu samo dopustiti da vi iz komisije da dođete ovdje i da kažete da ste vi jedini koji se brinu za zaštitu javnog interesa. Ili e, kad je reč o inicijativi o glifosatu, ne možete reći da samo vi radite ozbiljno. Mi također želimo raditi kako treba, imamo naša pravila, imamo postupke i moramo slijediti redovni zakonodavni postupak, dakle dokumenti moraju prolaziti kroz različita čitanja, kroz nekoliko čitanja. Stoga smatram da nije u redu da pokušavamo progurati ovaj tekst kroz samo prvo čitanje. mi smatramo da e, ovo nije još uvijek dovoljno dobro i da trebamo još tome raditi. Imamo e, normalnu, običajnu proceduru i mislim da bismo je trebali slijediti. Dakle, prvo i drugo čitanje. Hvala vam. Evo, čuli ste jako puno komentara i pitanja. Molim vas, evo, Izvolite, imate sada riječ da odgovorite na sva ova pitanja. E, hvala vam, hvala vam svima na zanimanju, ali i na povjerenju. Eh, odgovorit ću gospodinu Hojslingu koji je imao neke rezervacije vezano uz povjerenje. No, da krenem iz početka. Što se tiče sadržaja, temelj rada agencije EFSA mora biti kvaliteta znanstvenih eh, istraživanja. To mora biti naš prioritet. Ako nemamo dobra istraživanja, onda jednostavno o tome ne trebamo niti izvještavati početna točka je da znanstvena istraživanja budu provedena kako treba. A tu postoje znatni problemi zbog toga što je to i složeno područje, jako je puno podataka, e, potrebne su različite stručnosti i tako dalje. I to je ono što mi radimo svakoga dana. Zatim valja biti i inovativan. A EFSI su potrebni resursi kako bi e, mogla pratiti inovacije u e, proizvodnji hrane. Mi kao oni koji procjenjuju rizik, rizik nismo na istoj razini kao e, proizvođači hrane. Mi ne možemo napraviti procjenu učinka o tome kako će mm, to predstavljati rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi, recimo kemijske mješavine kojima smo izloženi ili nekakvi nanomaterijali. Mi moramo e, pratiti industriju, a da bismo to mogli moramo imati resurse. Zatim druga stvar, e, moramo surađivati sa društvom. E, jesmo li to uvijek uspjeli nabavi, e, napraviti kako treba? Pa ne, mislim da nismo baš uvijek. <clears throat> Ali to je e, problem koji nam je zajednički i nama i parlamentu i komisiji, politici na nacionalnoj razini. Kako ćemo učiniti da se čuje E, glas znanosti prije nego što to uđe u znanstvenu raspravu. I tu nemamo magično rješenje. E, mi u EFSI smatramo, kada smatramo da transparentnost nije na dovoljno dobroj razini, moramo više surađivati sa civilnim društvom, kako bi civilno društvo bilo suvlasnik naših e, rezultata. Jer mi moramo saslušati i bojazni naših građana, a ne govoriti samo e, hladnim znanstvenim i tehnološkim jezikom i pritom potpuno zanemariti e, interese građana. E, naravno, mi nismo političari, mi se bavimo znanošću, ali ipak smatram da bismo mogli otići jedan korak dalje i bolje surađivati sa civilnim društvom. Drugo, E, to je treće, moramo koristiti moderne tehnologije, e, dakle kroz umjetnu inteligenciju, e, korištenje i obradu podataka i tako dalje. Mi smo mali igrač, tako, a to možemo učiniti jedino u suradnji sa komisijom i sa ostalim agencijama. Recimo možemo na neki način dovesti u um, umjetnu inteligenciju koja bi nam mogla pomoći u ocjeni znanstvene literature E, prije nego što se ljudi, to jest naš mozak, krene time baviti. I na kraju, mislim da je suradnja ključna riječ 21. stoljeća. Ako ne budemo željeli surađivati, možemo odmah e, zatvoriti bravu o tome se govori, no bojim se da to još uvijek ne činimo dovoljno, a pogotovo ne u našem poslu. Stoga bismo trebali više komunicirati sa zemljama članicama, sa e, Centrom za nadzor bolesti, sa ostalim agencijama Europske unije, sa komisijom. Dakle, suradnja sa civilnim društvom, korištenje modernih e, tehnologija i suradnja. To su e, nama prioriteti za budućnost. Gospodine Poc, jesmo li počinili pogreške? Pa jesmo, naravno, činimo pogreške. Mislim da smo malo i podcijenili važnost rasprave o glifosatu. Dakle, znanost smatra da je glifosat dobar. I to su potvrdile sve regulatorne agencije na svijetu. E, osim jedne iznemke, WHO i RC, i to priznajemo, no sve ostale regulatorne e, agencije od Azije do SAD-a su potvrdile rezultate koje smo i mi dobile. Tako da znanstveno gledano, mislim da je to dobro odrađen e, posao, ali što se tiče komunikacije to je bilo iznimno teško. No također od političara često čijemo e, da vi znanstvenici bolje komunicirate, život nas političara bi bio jednostavniji. E sad, mi ne možemo iskomunicirati političke razlike, ne može se to nama prepustiti. Vi možete iskomunicirati znanstvene dokaze, ali sad ako se tu radi o političkoj odluci hoćemo li koristiti određene spojeve u poljoprivredi, to je političko pitanje, to neće rješavati znanost. Mm, to je nešto što to je nešto o čemu moraju odlučiti političari jer to odlučuje, se odlučuje na temelju naših vrijednosti. Imamo li dvostruke procedure za biocide i pesticide? Da, imamo uh, biocidi idu EKI, a pesticidi EFSI. Uh, to je postupak koji je tako ustrojen, sad je li to dobro ne znam, ali to tako funkcionira. Mi jako puno uh, surađujemo i sa Europskom agencijom za kemikalije. Radili smo na procjeni endokrinih disruptora sa agencijom za e, kemikalije. Isto tako ćemo raditi, e, surađivati s njima i e, na biocidima i pesticidima. Što se tiče GFL-a, provokativno ste mi postavili pitanje želimo li to napraviti dobro ili brzo. Pa evo ja ću vam provokativno odgovoriti da želimo to napraviti i dobro i brzo. Vama se to možda čini jednostavno. Mi nismo zakonodavci, to je vaše područje rada, a ja vam sada nastojim izložiti naše stajalište. E, četiri zastupnika ovog parlamenta nas je tužilo pred sudom Europske unije jer nismo mogli otkriti informacije koje su tražili zastupnici to u slučaju glifosata. Tako da eto sad se vodi postupak pred sudom, to svakako nije baš fantastična situacija da parlament tuži eh, EFSU. To stvarno nije način na koji bismo trebali raditi. Stoga bismo trebali imati vrlo jasan zakonodavni okvir o transparentnosti, eh, da ta transparentnost bude što je veka, veća moguća, priznati da postoje određeni propisi o, intelektu, o zaštiti autorskih prava, ja sad imam osjećaj da ako se to bude odgađalo, i slažem se s argumentima gospođe Somer, no ako se to bude odgađalo, opet će e, EFSA biti ta koja će platiti cijenu svog ugleda. Opet će se nas optuživati da nismo dovoljno transparentni. Tako da i za nas i za građane je jako važno da to riješimo. No meni je žao ja ne mogu ništa vama nametati, to je vaša odluka. Mi ćemo prihvatiti što god vi odlučite, vi ste zakonodavac i ako vi donesete neki zakon, mi ćemo ga nastojati provoditi na najbolji mogući način. A ja vam samo želim reći da i mi želimo da se pronađe najbolje rješenje e, što je brže moguće. Mm, ne čujemo pitanje jer gospođa govori bez mikrofona. Mm, ja vas razumijem, možda sam malo krivo upotrebio riječ odgađati, ali meni se čini da ako bismo mogli rješenje naći u okviru ovog saziva parlamenta, bojim se da se ta očekivanja neće ispuniti i sad, zato sam ja rekao da to odgađamo. Ali da, dobro, možda nisam to baš precizno iskoristio tu riječ. Gospođo Meissner, vi ste postavili pitanje o komunikaciji i bismo li mogli učiniti više. Što se tiči, tiče antimikrobne otpornosti, mislim da nam je komunikacija odlična zajedno sa Europskom agencijom za lijekove. Mislim da tu nemamo problema. A zatim ste postavili još jedno veliko pitanje. Koliko novaca EFSA treba? Evo, ja bih usporedio EFSA sa Europskom agencijom za lijekove. Oni imaju dvostruki broj zaposlenika, mi imamo 500, oni 1000, ali imaju četiri puta veći proračun od nas. Mi imamo 80 milijuna, a oni imaju oko 350 milijuna. I to je, eto, dobar pokazatelj. Zbog toga EMA može i na drugačiji način surađivati sa stručnjacima, zato što mogu platiti nadležna tijela u zemljama članicama da im pozajme stručne kadrove, a EMA svake godine plaća stručnjake od 100 do 150 milijuna eura. A mi imamo proračun za to od 7,5 milijuna eura. Tako da mi smo računali šta bi, što bi nama trebalo da bismo bili jako dobri, trebalo bi nam 200 milijuna eura. Tu bismo imali novaca dovoljno za sve, za razvoj metoda, za da budemo spremni u određenim kriznim slučajevima. Eto, treba nam 200 milijuna eura. To bi bio proračun koji bi bio primjeren za EFSU. Gospodine Hosling, ja ozbiljno shvaćam ono što ste rekli, jer ja moram biti vrlo oprezan da ne uđem u političke uloge. E, to nije moja uloga, znam da se ponekad približim toj granici, e, takav sam, evo, žao mi je zbog toga, ali ja ne sjedim u parlamentu, ja predstavljam znanstvenu organizaciju i razmislit ću o tome što ste rekli i u budućnosti možda biti malo oprezniji. No, ono što ste rekli u intervju u, jednom austrijskom, e, u jednim austrijskim novinama, na njemačkom bismo doista mogli raspravljati o tome što sam zaista rekao. Ja sam rekao da je poljoprivreda važna, ali da moramo imati intenziviranu kružnu i održavu, održivu poljoprivredu ako želimo prehraniti 10 milijardu, milijardi ljudi. A o genskoj tehnologiji sam rekao sljedeće. Ja se ne bih najprije okrenuo GMO-u. Prvo bih se okrenuo tome da spriječimo gubitke e, kod uroda u zemlji, e, zemljama u razvoju, a u razvijenim zemljama bih učinio sve da izbjegnemo problem sa eh, otpadom hrane, otpadom od hrane jer to je stvarno katastrofa koliko hrane bacamo. I tek bismo onda mogli razgovarati o tome bili genska tehnologija mogla biti od koristi ili ne. I mislim, ne, neću sad ovdje stati, još se moram vratiti na jednu stvar. Pitali ste e, da li se rješavamo načela predostrožnosti, tu moramo biti vrlo jasni, znanost ne primjenjuje to načelo. Mi provodimo ocjenu rizika, ali onda vi koji donosite politike saslušate mišljenje znanosti, ali onda tu uključite i druge e, faktore poput rasta, tržišnog natjecanja, moralnih pitanja i vi ste ti koji odlučujete hoćete li onda primjenjivati načelo predostrožnosti ili ne. To ne radi znanost i to znanost ne bi trebala raditi. Mi donosimo činjenice i um, izračunavamo vjerojatnost uh, posljedica ili rizika. Gospođo Melja, pitali ste uh, što bismo mogli učiniti kako bismo potaknuli stručnjake iz zemalja članica. Prijedlog komisije u okviru stupa o održivosti predviđa da e, iskoristimo organizacije koje zapošljavaju stručnjake. Organizacije bi nam mogle pozajmiti stručnjake i mi bismo ih onda mogli plaćati na neki način i na taj način bismo smanjili pritisak zemalja članica koje nam vrlo često kažu mi želimo dati naše najbolje e, ljude da rade za EFSU, ali mi si to ne možemo priuštiti zato što ih trebamo kod kuće. I kako recimo to funkcionira u e, Europskoj agenciji za lijekove, to je dobro zato što mislim da bi na taj način stručnjaci e, s više entuzijazma surađivali s nama. E, stručnjaci su e, autori naših znanstvenih mišljenja i to se objavljuje u našem e, listu i to je veliki uspjeh. Prošle godine je iz, naših, iz našeg lista skinuto 200, ne pardon, 2 milijuna radova. No za to nam je potrebna i politička izjava zemalja članica da i dalje žele podržavati europski projekt e, o budućnosti hrane. To je također politička tema. To je zajednički projekt. Naravno da zemlje članice e, sa stručnjacima pomažu Europi. No, ako to prestanu činiti zbog gospodarske situacije u Europi, nećemo više imati e, učinkoviti održiv, sustav. Možemo onda odmah ovaj, staviti ključ u bravu eto, mogu, zbog toga su e, organizacije u zemljama članicama nevoljko surađuju. Zatim dobio sam nekoliko pitanja o sukobu interesa, transparentnosti i upravljanju. Mislim da prijedlog komisije rješava problem transparentnosti e, sa e, proaktivnim objavljivanjem podataka E, u opisu postupka kako se izabiru stručnjaci za EFSU, to su ja mislim vrlo dobri prijedlozi. Zatim spomenuli ste endokrine disruptore i to je e, golem izazov za sve nas. EFSA na tome e, radi. I sada ocjenjujemo posljednje razvoje u znanosti kako bismo napravili što je, mogu, što je moguće bolju procjenu rizika s endokrinim e, disruptorima. EKA i EFSA ne rade po mm, savršeno usklađenom postupku, tako da mislim da je i to jedan od problema za procjenitelja procjenitelje rizika. Zato ste pitali zašto komisija ne slijedi mišljenja EFSA. pa ja mislim da je to pravo komisije dakle da sagledaju znanstvene podatke, ali da vode računa i o drugim stvarima. Mi ne možemo ništa nametati komisiji, mi smo tek savjetodavna ustanova. Zatim imamo ljude koji su demokratski izabrani koji onda odlučuju u ime društva. To ne radimo mi. I time bih završio. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Dorfman. Htio se nešto reći? Da, hvala što mi pružate mogućnost e, da uzmem riječ. Dakle, sada pitanje koje se postavlja jeste da imamo sve više i više međunarodne trgovine, imamo različite vrste kukaca koji dolaze na područje Europske unije izvana, dakle ponekad nemamo rješenja za borbu protiv tih nametnika e, jer nisu ta kemijska, kemijska sredstva nisu odobrena, dakle tu je postupak drogacije i tako dalje. No evo, imamo članak 53. E, postupka, dakle ima li neki brži način da se borimo protiv tih e, invazivnih nametnika? a u zemlji podrijetla tih e, nametnika, kukaca, da li dakle imate neko rješenje da se tamo na licu mjesta bore protiv njih i da se izbjegne dakle njihovo dovođenje na naš, e, naš teritorij. Dakle, to bi bio neki najprirodniji način da se bori protiv toga. Hvala. Gospodin Hausling. Hvala. Evo, samo dvije stvari želim komentirati ono što ste rekli u biti. Zar ne mislite da smo mi dobri momci, a drugi govore samo gluposti? dakle, dobro, ako je to rečeno u nekoj raspravi sa velikim emocionalnim nabojem, dobro, ali to se ne bi trebalo govoriti. Isto tako je rečeno da su neonikotinoidi opasni i tako dalje, tako dalje. Dobro, vidim da kolege odlaze već. No, rekli, spomenuli ste te brojke neke i rekli da treba puno, šest puta više prostora za e, ekološku proizvodnju. Ja ne mislim da je to opravdana izjava. Naime, 80% proizvodimo 80% hrane na tradicionalan način.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 E, robe koja može, kojim putem se može dovesti nametnike, to nije u našoj nadležnosti, no možda bismo mogli dati svoje doprinos, ali za sada ne vidim kako. A što se tiče članka 53. Pa čujte, to je nešto što je u rukama država članica. Dakle, nije na EFSI da odlučuje da li se može e, napraviti derogacija, odnosno izuzeće za neke hitne postupke u slučaju izbijanja nekih pošasti ili koga. Dakle, ja vam ne mogu dati nekim koristan doprinos u tome svemu, pošto to stvarno nije u nadležnosti EFSE. Ovo je vjerojatno razočaravajuće za vas, ali to nije u našoj nadležnosti. Mi se bavimo MRL postupkom, ali ovo što se tiče biljnih proizvoda i upravljanjem rizika nije u našoj nadležnosti. Gospodine Hojsling, da, vrlo rado ću se osvrnuti na to što ste rekli, ali onda moram biti jako konkretan i ovo sada ulazi eh, na, u zapisnik. Eh, to o čemu govorite je iz 2015. Dakle, pismo koje je potpisalo 96 znanstvenika o greškama koje smo mi napravili u e, navodnim greškama e, u našim nalazima, e, to je tjedan dana nakon što smo objavili dok šest tisuća stranica o glifosatima. Znate, meni se čini da ti ljudi nisu imali vremena da u, jedan, u jednom tjednu analiziraju šest tisuća stranica dokumenata. Dakle, oni su tu iznijeli svoje mišljenje prije nego što su uopće analizirali sve dokumente. Dakle, kad to kažem, ako sad započnemo e, iznositi, govoriti o znanosti kao iznos svoje mišljenje i e, kažem da je dobro ili nije dobro raditi sa glifosatima, onda mi je to e, takozvana Facebook znanost, dakle svi misle da, da znaju što, da znaju najbolje. Ali to nije utemeljeno baš na nečemu. To, mislim, dobro, to je u redu, ali to je vođenje kampanja, ne znanost. A onda ne bismo trebali uopće govoriti o znanosti. Već treba reći, mi ne želimo ovo ili ono, vodimo kampanju protiv toga i toga, što je u redu. Ali nemojte govoriti onda, molim vas, ovo je utemeljeno na znanosti. Zato sam rekao, i rekao da ako ćemo glasati i onda ćemo vidjeti tko je za, tko je protiv glifosata, onda smo u dobu e, Facebook znanosti. Ja to ne bih ponovio jer mislim da to nije korisno, ali htio sam ovo razjasniti i jasno reći što sam htio reći i da tako to uđe u zapisnik. Gospodine Gospodin Portier je jako dobar znanstvenik, nikada ne bih htio njega diskreditirati, nadam se da to nikad nisam ni napravio, volio bih da mi to pokažete ako sam ja to napravio, e, da se čovjeku mogu ispričati. No, također je poznato da e, je gospodin Portier e, savjetnik e, odvjetničkih društava koji zbave sporovima u SAD-u, dakle ima svoj interes. To ne znači da je on loš znanstvenik, ali želimo da ti interesi osoba budu jasni, poznati, transparentni i vi ste prvi koji to tražite. Dakle, treba znati što može utjecati na vaše mišljenje, iz vaše znanstvene nalaze. Dakle, ako vam damo dojam da smo mi ti neki dobri, a da drugi nisu dobri, onda je to krivo. Ako je to dojam koji smo vam dali, onda je, jasno da nešto moramo promijeniti. Mi, znanstvenici, moramo biti ponizni i sigurni. Dakle, to ja to nazivam sigurnom skromnošću, jer poniznošću, jer znamo da se sutra može dogoditi, svakog dana se može desiti nešto što nam je nepoznato. Dakle, uvijek moramo znati kolika je opasnost, kolika je nesigurnost i to uvijek e, zahtjeva poniznost, ali moramo biti i afirmativni u svojim stavima, znati za što znamo. Ali ako netko ima dojam da je EFSA arogantna i da tvrdi da sve zna bolje od drugih, onda je jasno da moramo nešto promijeniti. Ali u svakom slučaju vam hvala što ste me podsjetili na to. Dobro, najljepša hvala, doktore Url. Hvala i vama kolege na sudjelovanju u ovoj raspravi. Naravno, nakon današnjeg dana pratit ćemo postupak i znat ćete što je odlučeno. Dakle, najljepša hvala još jednom kolege. Ovim je zaključen naš današnji sastanak.